omogućit ćemo i privatnim e, subjektima da ulažu na održivi način, osigurat ćemo snažne poticaje, dogovorili smo se i oko taksonomije kao oko alata e, dogovora e, oko toga što su zapravo zelene aktivnosti u smislu financiranja i ta taksonomija će se koristiti ne samo u privatnom nego i u javnom sektoru, a imat ćemo i obnovljeni akcijski plan e, održivog financiranja. Zatim e, će se revidirati i pravila javne nabave u svjetlu e, zelenog dila. No ne radi se tu samo o sredstvima, radi se i o konkretnim projektima. Nacionalne vlade će trebati osmisliti i provesti odgovarajuće projekte i uskladiti svoje aktivnosti s ciljevima zelenog dila. Poštovani zastupnici, drugi dio naše rasprave je, e, su smjernice o socijalnoj Europi e, ja kao dopredsjednik e, kao je odgovoran za gospodarstvo u funkciji ljudi smatram da digitalna tranzicija mora biti pravedna i uključiva. E, socijalna razmatranja su i dalje u središtu naše pozornosti. E, mi želimo provesti europski stup socijalnih prava. Današnja komunikacija o snažnoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju treba pretvoriti ovaj stup u stvarnost E, e, radnje koje će se poduzeti na nacionalnoj razini ili na razini dionika su izuzetno značajne i zato trebamo vidjeti što se još može učiniti, e, koje, koje nastojanja mogu poduzeti svi partneri kako bi ovo postalo realnost. Zatim imat ćemo i europsko djelovanje za poštenu minimalnu plaću. Komisija je e, pripremila pravni instrument e, koji će osigurati da radnici izrađuju dovoljno za vlastito uzdržavanje. E, uspostava europske minimalne plaće i obveza država da uvedu zakonsku minimalnu plaću i poštivat će se i nacionalni mehanizmi kolektivnog pregovaranja. Poštovani zastupnici, ekološka i socijalna održivost je u srcu e, ovih promjena i mi smo e, danas poduzeli vrlo važne korake u tom smjelu. Hvala. Hvala. A sada u ime Pučana dajem riječ gospodinu Murešanu. Gospođo predsjednice, dopredsjedniče do predsjedniče Dobrovskis, dobrodošli u Europski parlament. Hvala vam što ste predstavili ove inicijative u ime E, europskih pučana. Ja pozdravljam prijedloge koje ste danas iznijeli i vjerujem da e, fond za fond za tranziciju i e, drugi mehanizmi o kojima ste govorili su među najvažnijim aktivnostima komisije ove godine kao i europski zeleni dil i višegodišnji financijski okvir koji će to pratiti. Trebamo se brzo dogovoriti u sljedećim mjesecima u prvoj polovici ove godine oko Međunarodnog fonda za tranziciju jer e, treba iskoristiti i potencijal pregovora o VFO-u i naglasiti e, e, potencijal uspjeha zelenog dila jer naravno zeleni dil ovisi o financiranju, to je sasvim jasno i mi želimo da on uspije i trebamo pojasniti da taj pravilni fond za tranziciju se dogodi što je prije moguće. E, taj mehanizam, treba, taj fond treba biti solidan, treba doista biti takav da će moći napraviti stvarnu razliku za regije koje su najviše pogođene. No ne treba utjecati na postojeće politike kao što su kohezijska ili poljoprivredna i tako dalje. Već to treba postojati dodatno. Osim toga, to treba imati dugotrajne i pozitivne učinke učinke na regije koje su najviše pogođene. Trebamo uložiti u ekonomski razvoj, ajmo podržati poduzetnike, mala i srednja poduzeća e, pomozimo ljudima e, kod profesionalnih e, prekvalifikacija i naravno uvjeti su bitni. Trebamo dodijeliti novac zemljama i regijama E, novac koji će im biti dostupan. Trebamo učiti iz iskustva EFSI-a koji smo imali u prošlosti. Hvala. Hvala, a sada u ime e, SID-a u Europskom parlamentu dajem riječ gospođi Garci Perez. Hvala vam. Prošlog e, prosinca Europska komisija je iznijela prijedlog, ambiciozni prijedlog za europski zeleni dil i klimatsku neutralnost do 2050. To je kolosalni napor i e, iziskivat će promjene socijalnog i ekonomskog modela i u našeg načina života. Uspjeh zelenog dila ovisit će o financiranju koje je na raspolaganju možemo li utjecati na učinak koji će ta transformacija imati na naše regije, na naše energetske modele primjerice e, planovi komisije ključan su korak e, prema naprijed. Ideja je e, galvanizirati taj bilijun eura u sljedećih deset godina i postati prvi kontinent koji će do 2050. biti klimatski neutralan. Za to nam je potrebno javno i privatno financiranje i regionalna ulaganja. Komisija prepoznaje da količina financiranja taj e, e, ta, ta bilijun je minimalni iznos koji je potreban kako bi se to sve postiglo. No, uvjeti moraju biti rigorozni i dosljedni. Mi se također trebamo pozabaviti potrebama za svježim financiranjem koje će podržati tu socijalnu i ekološku transformaciju. E, mi smo tu prilično odlučni kad je riječ o VFO-u e, želimo da barem 30% bude posvećeno borbi protiv klimatskih promjena. Moramo razgovarati i o vlastitim sredstvima uključujući poreze na, ne, e, na plastiku koja se ne, može reciklirati, pošteno oporezivanje digitalnog sektora, financijskih transakcija, porez na financijske financijske transakcije i moramo govoriti i o konsolidiranoj e, poreznoj osnovici za poduzeća. E, dakle, moramo osigurati da države članice imaju više prostora kada je riječ o nacionalnim proračunima kako bi i one mogle stimulirati održava ulaganja. Također bismo pozvali na reformu poreznih pravila i osigurati e, da izračunamo e, sve u okviru pakta stabilnosti i rastu. Nikoga ne smemo ostaviti e, izvan tog mehanizma, izvan tog fonda. Moramo razmotriti poštenu podjelu resursa, a ne srezati kohezijski fond i zajednički poljoprivredni fond. Moramo razmotriti i edukacije koje će pomoći budućim naraštajima da se bore sa digitalnom e, transformacijom okoliša. Oni moraju biti u stanju, moramo imati e, mjere recimo za borbu protiv dječjeg siromaštva, moramo se boriti e, protiv klimatskih promjena, zasukati rukave i osigurati financiranje za to. Hvala. A sada dajem riječi u ime Renew Europe gospođu gospodinu Dragošu Pišlaru. Um, Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, govoreći rumunjski. Europska unija je bila izložena kritikama jer je usvojila određene strategije i koristi se određenim instrumentima za primjenu tih strategija, ali ponekad ti instrumenti nisu prikladni i koriste se u druge svrhe. Godina 2020. sada započinje sa raspravom o drugačijim instrumentima u odnosu na svrhe koje trebamo postići. Zeleni plan predstavlja ambicioznu viziju koja bi trebala imati učinka i na građane, ali poruka mojeg kluba zastupnika jest da će građani nakon ove rasprave shvatiti da Europska unija želi pretvoriti ove izazove na klimatskom planu u prilike. Trebaju postojati prilike za razvoj jednom uključivijim društvu sa novim znanjima, sa boljim radnim mjestima i sa gospodarskim rastom. Moramo naročito misliti na građane najosjetljivijih regija poput eh, građane nekih područja u mojoj zemlji, Rumunjskoj. Ti građani žele modernije društvo, žele cirkularnu ekonomiju, bolju industriju, ali e, također e, ravnopravno postupanje, nove radna mjesta, više prilika i jamstva i za mlade. Zemlje članice moraju moći ulagati u mlade, u politiku profesionalne prekvalifikacije, dakle u nova područja kako bismo mogli razviti i nove digitalne tehnologije. E, za to imamo na raspolaganju stotinu milijardi eura i nemojmo se prepustiti besplodnim raspravama. Ja pozivam Europsku uniju da iskoristi sve te instrumente da stavi na raspolaganje onaj najveći potencijal koji imamo u Europi, a to su građani. Trebamo krenuti pravim putem socijalne Europe. Hvala. U ime zelenih dajem riječ gospodinu Nikolasu Njenasu na dvije minute. Hvala svima. Hvala komisiji koja je pridonijela radu na ovom prijedlogu, naročito e, povjereniku Ferreri i gospodinu Timmermansu. E, želim e, naglasiti pitanje pravednog prijelaska, odnosno pravedne tranzicije. Građani znaju, odnosno trebaju znati što budućnost treba. Ovaj prijedlog zelenog plana je dobar početak kako bi naročito osjetljive regije se mogle nositi sa tranzicijom. Ali ono što u vašem prijedlogu nedostaje je jasna posvećenost klimatskim ciljama Europske unije. Kada e, posljednje termoelektrane na ugljen budu isključene, treba će nam jasan plan. Imamo potrebu za pojedinačnim e, planovima odstupanja od ugljena i to moraju biti obvezujući uvjeti kako bi se moglo to financirati iz tranzicijskog fonda. Jer financiranje tranzicije bez same tranzicije nema smisla. I naravno moramo govoriti o sredstvima. 7,5 milijardi eura, 7 godina, 7 e, ugljenonosnih područja, dakle to se svodi na 10 milijuna eura po području za, e, svaku godinu. Je li to dovoljno za pravednu tranziciju? Osim toga, u prijedlogu govorite o kofinanciranju iz drugih fondova, ali to je opasno zato jer ne želimo prebacivati sredstva iz jedne regije koje je to potrebno u druge regije kojima je to potrebno. Gospodine Timerman, svi znamo da e, ovih stotinu milijardi, nije zapravo stotinu milijardi, nego sedam i pol milijardi. Kada jedan eh, iluzionist pokuša prevariti publiku na taj način, to nazivamo iluzijom, ali siguran sam da komisija ne želi tako izgledati. Dakle, ujedinimo se u zajedničkoj borbi za bolje eh, održivo financiranje za vlastita sredstva kako radnici ne bi bili svakih godina na milosti i nemilosti pregovora o VFO-u. Mi ćemo podržati ovu, ovaj prijedlog ako se zalaže za jasnu i pravednu tranziciju sa konkretnim e, planovima za odstupanje od ugljena za sve ugljenonosne regije. Hvala. Hvala u ime kluba ID. Riječ ima gospodin e, Gian Antonio Dare. Imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Tisuću milijardi za sljedećih deset godina, to je plan ulaganja komisije kojim se Europu želi dovesti do klimatske neutralnosti do 2050. godine. Znamo e, kojim proračunom raspolaže ovaj plan tisuću milijardi, ali još nije jasno odakle će doći ta sredstva. Hoće li se možda smanjiti fondovi za druge europske programe i ako je tako, onda koje će se programe rezati? Također trebamo riješiti još dva važna pitanja, odnosno kriterije primatelja i način raspodjele tih sredstava kako bi se ostvario cilj klimatske neutralnosti. U tu svrhu komisija predviđa popušanje pravila o državnoj pomoći. Zašto to ne učiniti za druge politike također? Govori se o Fondu za pravednu energetsku tranziciju i nadamo se da jednakost neće biti samo na riječima, nego da će se pretvoriti u konkretna dijela, naročito na korist naših malih i srednjih poduzeća o kojima se ništa ne govori u ovom planu ulaganja. Hvala. U ime kluba ECR dajem riječ gospodinu Van Oversfeldu na minutu i pol. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, vi ste upravo potvrdili ono što sam ja htio reći, možda već e, naslučujete ono što ću reći. Imamo plan e, sa otprilike bilijun eura I mnogo se govori također u vezi s time i o EIB-u, odnosno govori se o tome kako će se ta sredstva uvećati pomoću poluge u sedam ili deset narednih godina. No to stvara nesigurnosti. Hoće li te pregovori biti dijelom VFO-a? Ništa se ne zna o tome. Trebamo razgovarati o vlastitim sredstvima. Zatim se govori o porezu na plastiku koji će sam po sebi biti tek privremeni izvor financiranja. Dakle, moramo mobilizirati sredstva i moramo razmotriti koja su sredstva raspoloživa i također moramo se pobrinuti da EIB zadrži svoj rating trostruko A. Mehanizam za pravednu tranziciju je također jasan primjer toga. Ovo je dosta opasna zamisao i ne zna se kako će to zahvatiti zemlje članice. Mi se da zalažemo za cirkularnu ekonomiju, ali ne želimo reciklirati sredstva za financiranje. Ne, slažemo se sa financijskim pustolovinama. Želimo inovacije i pragmatsko djelovanje. Hvala. U ime nezavisnih zastupnika od no, e, Engela, prostite dajem riječ gospodinu Žeu. Imate jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, hvala. Gospodine potpredsjedniče, od industrijske revolucije e, sudbina Europe temeljila se na eksploataciji fosilnih goriva. Konstrukcija Europske unije kao takve e, zapravo se oslanjala na gospodarstvo koje se temelji na ugljenu. To znači da je ugljen zapravo bio taj temeljem kojeg se ustrojila sama Europska unija i koji je u velikoj e, mjeri dao doprinos regionalnom razvoju. Milijuni, e, stotine milijuna radnih mjesta ovisili su o ugljenu i dalje ovise. Radi se stoga o jednoj stvarnoj revoluciji kada želite napustiti taj model. Naravno, pod uvjetom da se za cilj postavi zatvaranje e, posljednje e, termoelektrane na ugljen. Međutim, jedno je izaći iz tog modela, a drugo je učiniti to na način da to ide u korist smanjivanja klimatskih promjena. Da bismo to mogli, prvo moramo amortizirati trošak za društvo. Drugo, moramo pratiti regije u toj pravednoj tranziciji i kao predsjednik odbora za regionalni razvoj regije želim reći da smo sve mi spremni apsolutno angažirati kako bismo u tom smislu izvršili svoju zadaću. Hvala. U ime nezavisnih zastupnika riječ ima gospođa Damato. Hvala. E, jedna sudija o prenamjeni mojeg grada Taranta u kojem e, ima sjedište najveća čeličana u Europi kaže da će biti teško sanirati posljedice koje je izazvao rad te čeličane jer je on bio popraćen socijalnim e, raspadom bez ikakvog padobrana. Ovaj fond za pravednu tranziciju treba dati odgovor upravo na ta pitanja i treba voditi računa o zdravlju građana. To neće biti pravedna tranzicija nego još jedno izrugivanje ako modernizacija bude značila korištenje plina koja je također fosilno govorilo bez procjene na e, učinaka na zdravlje građana. Namjera zelenog plana je preobraziti transport, energiju i ekonomiju i pretvoriti Europu u prednjedniku borbi protiv globalnog zatopljenja. No, ovaj fond ne smije oduzeti sredstva kohezijskoj politici, nego mora biti u sinergiji s njome. Na kraju, evo jedan prijedlog. Sustav ETS mogao je djelovanju za klimu e, izdvojiti 48 milijardi u e, posljednje tri godine. Dakle, iskoristimo e, tu dobi zahvaljujući ETS-u za Fond za pravednu tranziciju. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Novakovu na minutu i pol. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani Izvršni potpredsjedniče, prvi potpredsjedniče, ja nisam e, automobilski inženjer, ali znam da je naša e, industrija izgradila najbolje motore. A sada trebamo to podesiti i trebamo osvoriti radna mjesta i osigurati dobrobit za milijune obitelji u diljem Europe. Ako e, budemo previše zagrijavali taj motor mm, u prvom razdoblju, onda će se on sigurno pokvariti, dakle niti, niko neće imati koristi od ETF-a. Dakle, trebamo podržati komisiju i njezinu inicijativu u svrhu osiguravanja budućnosti naše djece i kvalitetnog okoliša. Znam da budućnost pripada onim politikama koje će ostvariti rezultate, a da ne naštete okolišu i da budućnost pripada politikama koje neće naštetiti budućnosti naše djece, ali vjerujem da bismo mogli to ostvariti, a da ne ugasimo čitave sektore. Možemo to ostvariti bez toga da ostavimo milijune ljudi bez radnih mjesta. Dakle, podesimo taj motor. Ako imamo velike nove inicijative, trebaju nam i nova i značajna sredstva, a također i dovoljno vremena za ostvarenje rezultata. Ovo je sjajna zamisao, ali moramo se pozabaviti i detaljima. A čitave obitelji, industrije i čitavi sektori našeg gospodarstva ne smiju plaćati za to. Hvala vam lijepa.

Važno je pomoći e, europskim građanima koji e, još uvijek nemaju potrebne kompetencije, a, koji ih tek trebaju steći kako bi mogli iz sektora koji napuštamo prijeći u sektor koji im otvara mogućnosti, a da pritom to mogu učiniti bezbolno. Nemoguća je tranzicija bez takve jasne vizije. Drugo, tranzicija treba biti pravedna na socijalnom planu i nikoga ne smijemo ostaviti po strani. Nemojmo zaboraviti da trebamo donijeti adekvatne mjere kako bi se riješio problem nedostatne opskrbe energijom i kako bismo uistinu imali promjenu koja omogućuje napuštanje e, fosilnih e, goriva i ugljena i prelazak na klimatski neutralnu situaciju. Kako? Tako što ćemo među ostalim osnažiti socijalni dijalog kako bi se upravljalo e, promjenama na odgovarajući način i izbjegla bilo kakva isključivost. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Langenzipn. Imate minutu i Poštovana gospođo predsjednice, poštovani kolegice i kolege, okoliš, e, gospodarstvo i socijalna politika u jednom dahu predstavljaju veliki izazov i e, mi e, moramo poduzeti mjere koje su e, i društveno prihvaćene i doprinose rješavanju postojećih nepravednosti u Europi. Taj prijedlog komisije je načelno točan, osobito za siromašnije skupine ljudi. Naša zadaća mora svakako biti njih zaštititi i osigurati tako da predložene financijske mjere, primjerice za prekvalifikaciju, u onih koji traže e, posao je nešto što svakako pozdravljamo, ali bojim se da to neće biti dovoljno. Mi moramo uzeti i one ljude koji nisu aktivni na tržištu rada. Cilj agenda za održivi razvoj je E, do 2030. u potpunosti iskorijeniti siromaštvo i u svakom slučaju ga ne dalje pogoršavati. I put u klimatski neutralnu Europu mora biti zajednički integrativni proces koji isključuje svaku diskriminaciju. I stoga države članice moraju e, biti uključene u e, izradu, provedbu i ocjenjivanje svojih regionalnih planova i moraju uključiti civilno društvo i socijalne partnere. Samo uz takav način suradnje mi možemo spriječiti siromaštvo i u tom kontekstu Europska komisija treba e, predložiti i to hitno predložiti okvirnu direktivu za minimalni dohodak. Hvala. Sad ima riječ gospođa Laura Huhtasari na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, Europska unija kupuje zemlje koje će dati potporu u zelenom planu na način da im daje sredstva. Ako ostanemo na razini od stotinu milijardi, uglavnom će ta sredstva otići u istočnu Europu i ovaj zeleni plan će biti skup za zemlje poput Poljske koja koristi mnogo ugljena i također zemlje koje predvode primjer poput Finske morat će smanjiti još više svoje emisije. Finska koja plaća za smanjenje emisija sada će morati plaćati i takva smanjenja u drugim zemljama. Finska ima dugu zimu, velike udaljenosti, tržište je vrlo malo, tako da se suočavamo i sa mnogim drugim izazovima, osim ovih. Ovdje imamo zapravo planiranu ekonomiju koja se servira zemljama članicama. To nema nikakve veze sa tržišnim gospodarstvom. Hvala. Sada riječ ima gospođa Rafalska na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Novi zeleni plan mnogo govori o zapošljavanju, o mm, trošku u obliku ljudskog kapitala, o društvenim posljedicama, ali nažalost e, tu ne nalazimo dovoljno mjesta za one koji su u najnepovoljnijem položaju i to će imati učinka na one koji dugotrajno rade. To govorimo o radnicima od 50 do 60 godina starosti, odnosno oni koji već rade 30 godina. Ovaj plan će negativno djelovati na neke regije u Poljskoj, Gornju i Donju Šlesku, takozvanu Malju i već Poljsku. Što im komisija nudi? do koje mjere će ovaj fond za pravednu tranziciju se koristiti u te svrhe? Neće li te regije postati žrtvama zelenog plana? Jesu li uzeti u obzir e, svi ekološki i društveni učinci? Bojim se da ovaj plan neće biti dovoljan. Moramo govoriti više o ovim prijetnjama jer ako će ovaj plan značiti gubitak radnih mjesta i raspad čitavih sektora, niko ovu tranziciju neće nazvati pravednom. Hvala. Riječ ima gospođa Modih na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mehanizam za pravednu tranziciju je važan sastavni dio zelenog plana, odnosno bitno je pobrinuti se da oni najranjiviji ne budu morali najviše plaćati. Moramo podržati one regije koje su najzahvaćenije ovakvom tranzicijom. Ne smijemo pogrešno potrošiti ni jedan euro. Trebamo podržati pozitivne akcije za smanjenje klimatskih promjena i ova sredstva moraju također podržati ljude. Moramo poboljšati također i energetsku učinkovitost što će smanjiti i životne troškove. Moramo također preškolovati ljude koji sada rade u sektoru ugljena. Sva ta rješenja moraju se držati glavnih načela socijalnog stupa, a to je da svatko mora imati jednaki pristup obrazovanju i usavršavanju. Na taj način ćemo postupiti pravedno i jedino tako ćemo uspjeti. Hvala. Riječ ima gospodin Pjernikola Pedicini. Hvala. Želim se nadovezati na pitanje učinka zelenog plana na nacionalne proračune. I Europska komisija i Europska investicijska banka govore o fiskalnom prostoru koji se ostavlja vladama, što znači da su one vlade koje imaju dobar odnos između eh, duga i BDP-a mogu obavljati ulaganja i obrnuto, oni koji imaju e, negativan odnos toga, onda ne mogu E, baviti se ulaganjima. Ali to je velika nepravda jer svaka zemlja ima pravo određivati svoje emisije. I osim toga, one zemlje koje imaju najveće poteškoće u gospodarstvu moraju ulagati i zapravo su njihovi pokazatelji najučinkovitiji. Ako u te zemlje uložimo 1% BDP-a, imat ćemo porast od 3% BDP-a u njihovim gospodarstvima i porast njihove sposobnosti da se bore protiv emisija. Dakle, trebamo e, ukloniti ove proračunske, proračunska ograničenja i e, također na taj način ćemo se riješiti mjera štednje. Hvala. Riječ e, ima gospodin Ferber. Hvala vam gospođo predsjednice i gospodo dopredsjednici Europske komisije. Europska unija postavila je vrlo ambiciozne klimatske ciljeve, no oni se neće ostvariti samo od sebe. Za njih su potrebna visoka ulaganja i taj novac mora od neku doći. Tako da je ispravno da se razmišlja o toj temi i da je iznesen prijedlog. No plan za održiva ulaganja nije prvi plan ulaganja s kojim se bavimo ovdje u kao u proteklom mandatu bavili smo se takozvanim Junkerovim fondom, a Junkerov fond e, nas je naučio što će mnogo lekcija zapravo koje treba i sada imati na umu. Kao prvo moramo osigurati e, da postoji uravnotežena podjela sredstava iz tog fonda jer u Junkerovom fondu e, su sredstva tekla tamo gdje su postojali najsnaližljiviji podnositelji zahtjeva. Osim toga, treba nam nova e, definicija, ne toliko nova definicija investicija, već su nam potrebne nove investicije, dodatne investicije, jer ne koristi nam puno ako imamo projekte koji se zovu održiva e, ulaganja, ali da zapravo ne ostvaruju te ciljeve. E, a osim toga, angažman privatnog sektora je također važan, bitno je biti atraktivan tako da se i privatni investitori uključe i to mi želimo osigurati kroz zakonodavstvo. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Fritzon. Minutu, izvolite, minutu i pol. Zahvaljujem se e, povjereniku Timmermansu i povjereniku Dobrovskisu su na e, predstavljanju ovog vrlo ambicioznog plana mnogo građana u Europi e, dosta je zabrinuto oko budućnosti i e, tu vide vrlo velike izazove koji su pred nama. E, ja dijelim njihov nemir jer doista smo suočeni s velikim izazovima, posebno kada je riječ o klimatskim promjenama. Komisija je govorila o snažnijoj socijalnoj Europi i to je vrlo važno. Mi socijaldemokrati uvijek smo se zalagali za socijalni stup u Švedskoj u Göteborgu 2017. smo se već opredijelili za to i taj stup je odlučujuć za novu Europu. Mi moramo ambiciozno osmisliti naše ciljeve, dobro obrazovanje, dobre kvalifikacije. Potrebno eh, su eh, nam eh, plaće od kojih ljudi mogu živjeti ja kao šveđanka najradi, e, najradije bih e, da e, imamo nordijski model u cijeloj Europi jer i u svakom slučaju u tom smislu ćemo i slijediti sve ove mjere na kojima se sada radi. Bitno je poboljšati svakodnevnicu ljudi i to ti napori moraju početi danas. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Čeh. Minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ako postoji nešto što mora biti apsolutno jasno kada se radi o fondu za pravednu tranziciju, onda je to da u njegovom središtu moraju biti ljudi. Ne velike kompanije, ne vlade, već e, ljudi. E, zato što trebamo usredotočiti sredstva na najpotrebitije i najsiromašnije regije u Europi. E, imajmo na umu da se u nekim dijelovima Europe ljudi u zimi još uvijek smrzavaju i ne smijemo to dozvoljavati ono što može za to biti prepreka su zapravo pohlebne vlade. Neke će države članice vidjeti e, ovo kao još jednu priliku da jednostavno e, povuku novac iz fondova i onda njime namiruju e, svoje otake. Ne smijemo to dozvoliti. Europski fond za pravednu tranziciju mora funkcionirati na najtransparentniji mogući način. Solidarnost i transparentnost moraju obilježiti cijeli postupak implementacije. Tranzicija u klimatološkom smislu neće biti laka, ali možemo je učiniti na pravedan način. Hvala. A sada Gospodin Eckhout, imate minutu i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, e, gospodo potpredsjednici. Kada ste u prosincu predstavili Green Deal, bilo je vrlo jasno da se radi o promjeni, da se radi o novoj komisiji koja ima novi fokus i nove prioritete. I mi to u potpunosti podržavamo i u potpunosti stojimo iza vas. Međutim, naravno, glavno pitanje bit će hoće li biti investicija. Jer svi znamo da se ne radi o nekoj minornoj promjeni, radi se o velikoj promjeni, o tranziciji u svim sektorima, u svim regijama, u svim europskim zemljama. A to je nešto što traži investicije. I tu moram reći ne mogu još donijeti konkretnu konačnu prosudbu jer nisam vidio konačni prijedlog, već samo inicijalne verzije, ali e, pitam se e, pratili zaista nove politike u Green Dealu, nove investicijske politike. Do sada ne bih rekao da je to bio slučaj. Zapravo sve ovo na prvi pogled izgleda kao ona stara rasprava o europskom proračunu koji je započeo prethodni saziv komisije, a drugo kad govorimo o um, održivom investicijskom planu, ja se nadam da to nije samo još jedan Junckerov plan 2.1, 2.2 i tako dalje. Moramo zaista pogledati dodatne elemente, promjene koje se odnose na Europsku investicijsku banku. To je nešto što traži tu promjenu. Ona je moguća, moguća je. Kad pogledamo zelenu javnu nabavu, onda vidimo da tu možemo zaista uvesti promjene. Međutim, isto tako, promjenama se možemo baviti i kroz promjene fiskalne politike. Ovdje u nacrtu vidimo da planirate raspravu, a ishod te rasprave će biti temelj za eventualne moguće buduće korake vezane uz to kako se baviti održivim investicijama. To baš ne zvuči kao promjena koju trebamo i u sklopu fiskalne politike. Nadam se stoga da će konačni prijedlog ipak biti bolji od ovoga. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Davidu Minutu. Izvolite. Hvala. pokušati e, ozdraviti e, planet koji boluje promjenama na samo jednom kontinentu je apsurdna ideja. Prema onome što sam čuo od gospođe von der Leyen, čovjek bi pomislio da je ona liječnica i ima diplomu iz medicinskog fakulteta. Ali ako je tome tako, onda bi trebala imati na umu da je prvi postulat e, svakog liječnika e, ne nanositi štetu, ne ozlijediti. A ne izgleda da će tome biti tako. Moramo vidjeti na koji način ćemo liječiti postojeće bolesti kroz implementaciju ovih velikih budućih projekata. Trebamo li svima uzimati novac i onda e, liječiti samo one koji su najbolesniji ili to trebamo drugačije riješiti. Vidjeli smo već u prošlosti što se dogodilo sa velikim ambicioznim planovima, a za koje pritom nisu bile analizirane adekvatne posljedice. Prema mojem mišljenju, e, vaši su planovi prilično magloviti i temelje se na ideološkim e, postulatima. Hvala, gospodin Tošenovski, minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodo povjerenici. Europska unija dala je obećanja u području energetske politike. Ta su obećanja jasna i vrlo su ambiciozna. Međutim, naš put e, budućnosti koja je održivija ne bi trebao dovesti do toga da zanemarimo regije koje će iz korijena morati promijeniti temelj svojeg gospodarskog djelovanja. Drago mi je što komisija predlaže ovaj fond koji bi trebao omogućiti pravidnu tranziciju e, gospodarstava u različitim sektorima. Obično sam vrlo skeptičan i sada sam skeptičan kad vidim ove izračune, ali sasvim je jasno da će biti potrebne investicije milijarde eura diljem Europske unije. Stoga će biti važno imati odgovarajuću studiju učinka koja će nam pokazati što će to konkretno značiti za svaku regiju. Ono što ja smatram da će za e, srednju i istočnu e, Europu biti problem tiče se kohezijskih fondova. Mislim da će doći do velikih napetosti ne samo među državama članicama, već i među pojedinim regijama. A sada dajem riječ e, gospodinu Vilomsenu minutu. E, hvala. E, imali smo prilike vidjeti kako je Europski sud i krizne politike e, doveo do toga da se smanjuju prava i e, snaga kolektivnih pregovora. Europska komisija je sada u konačnici priznala da imamo zaista gorući problem s nejednakostima koje se sve više množe. Prijedlog o minimalnoj plaći koji se pokušava progurati jest zaista pogrešan. Mislim da će to biti samo još jedan udarac sindikatima. Ono što trebamo učiniti jest osnažiti kolektivne pregovore i ugovore. Zašto ne bismo imali e, socijalni društveni protokol koji bi osnažio djelovanje sindikata na jedinstvenom tržištu? neka lokalne vlasti e, obrate pozornost na one koji ne sudjeluju na legalan način u tržišnim aktivnostima i nek zaustave brutalnu eksploataciju naših kolega u inozemstvu. Hvala lijepa. A sada gospodin Rauland, minutu izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Došli smo sada do prekretnice gdje vidimo vrlo jasne dokaze da se uništavaju radna mjesta. Zelene politike diljem Europske unije uništavaju radna mjesta. Obećanja o novim radnim mjestima su zapravo iluzija gdje se predstavnici komisije s već sedam godina e, pokušavaju uvjeriti sami sebe, a isto tako i sve ostale, e, da će zelena ekonomija dovesti do otvaranja radnih mjesta. Vidimo da tome nije tako. E, radi se o ljudima koji e, zapravo nikada u životu nisu imali pravi posao, niti su ikada pokrenuli bilo kakvu firmu. Nije ovo Šumpeterovo kreativno uništavanje. Radi se zapravo o uništavanju kao takvom. E, obećanje o zelenim radnim mjestima podsjeća me zapravo na obećanja vezana uz rat u Vijetnamu i stvari koje je tada govorio SAD. Da biste spasili selo morate ga najprije uništiti. E, činjenica da, ćete, da tvrdite da ćete imati snagu i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta do ih istovremeno uništavate e, jednostavno govori dovoljno sama za sebe. Govorite o milijunima, e, desecima milijuna ulaganja koje bi trebali pomoći zemljama poput Poljske i Češke da obave pravednu tranziciju, ali u konačnici vidjet ćete da će trebati puno više kako bi se obnovilo ono što ste namjerno uništili. Hvala. Imamo plavi karton. E, prihvaćate li ga, gospodine Raulund? Ako da, molim vas stavite slušalice. Prihvaćate li pitanje? Gospodin Niklas, izvolite. Hvala na vašem nastupu danas. E, ja mogu razumjeti da niste sasvim zadovoljni jer vaša vlastita vlada ostavlja vaše ljude na cijenilu Cjerilu, ali a, ako e, zašto uopće dolazite ovdje kada već e, ganjate taj Brexit? Rado možete ostati tamo odakle dolazite. Molimo vas odgovor. odgovor. Nisam baš siguran da sam ovdje čuo e, pitanje, ali daću vam primjer Ujedinjene kraljevine trošak eh, nulte stope emisije za 2050. godinu bio je izražen u funtama, ali nismo imali studiju učinka. Eh, pitajmo gospodina Timmermansa što kaže studija učinka vezano uz radna mjesta. Mi trenutačno plaćamo 12 milijardi funta godišnje vezano uz e, obveze koje se tiču obnovljivih izvora energije i ostalih zelenih poreza. Radi se o agresivnim porezima i plaćaju ga najsiromašniji. Hvala. A sada gospodin Ratka minutu. Da, gospođo predsjedniče, gospodo dopredsjednici komisije, zahvaljujem na e, uvid u planove koje ste nam danas dali no moram reći da to nije mnogo eh, više od onoga što smo do sada imali. Mislim da mi moramo e, izaći iz tog e, modela gdje imamo samo nekakve lijepe naslove jer e, kampanja, izborna kampanja je prošla. To se odnosi i na vas, gospodine Timmermans. Ne, ne možemo ostati u području neodređenog, nejasnog. Moramo biti sasvim konkretni, moramo ovaj pravedni fond za tranziciju koji pozdravljam svakako moramo reći što se ne smije dogoditi, a ne smije se dogoditi e, da e, se primjerice počne e, sredstva iz ESIF-a stavljati u taj fond i onda ćemo imati ljude u industriji koji svoju, čija je egzistencija ugrožena u okviru ovih klimatskih promjena. Onda ćemo imati dugoročne zaposlene koji će imati mnogo teže probleme, tako da te ranjive skupine ne smijemo ostaviti na cijenilu, eh, cjedilu. Eh, borba protiv klimatskih promjena ne može dovesti do tako velikih eh, disrupcija i ako je to tako moramo stvoriti još dodatni novac, a ne ga samo trpati iz džepa u džep. Hvala lijepa. A sada gospođa Dali, minutu i pol, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice i gospodo podpredsjednici. E, prema svemu e, što danas čujemo možemo vidjeti da još uvijek postoji vrlo snažna dosta skepticizma kada se radi o klimatskim promjenama i sama činjenica da danas raspravljamo o pravednoj tranziciji i održivom investicijskom planu pokazuje da i klimatske promjene i nejednakosti mogu biti predmetom iste rasprave ako za to postoji dobra volja. Unutar Green Deala želimo da Europa postane e, vodeća kada se radi o razvoju klimatski prihvatljivih industrijskih e, aktivnosti, ali istovremeno moramo paziti da ne zaostanu e, ona kućanstva koja imaju nizak dohodak. E, činjenica je stoga da e, takva kućanstva trebaju imati adekvatnu zaštitu da bi mogla adekvatno profitirati od te tranzicije. E, u sutrašnjem svijetu tražit će se drugačije vještine i moramo se pobrinuti da današnja radna snaga bude prilagođena i potrebama budućih radnih mjesta i bude za njih pripremljena. U praksi nikad ne smijemo imati situaciju u kojoj zelena radna mjesta i pravedna tranzicija nisu moguće za najsiromašnije. Sudjelovanje podrška i kreiranje, stvaranje tri su stupa na kojima se treba temeljiti pravedna tranzicija. Podrška e, ciljanim financijskim programima, i jačanjem kapaciteta koji daju prioritet na ranjivima, stvaranje visokokvalitetnih i održivih radnih mjesta te dodatnu edukaciju i poboljšanje vještina radne snage. Uz odgovarajući financijski pristup i odgovarajuće politike to će biti naša prilika da otvorimo nova radna mjesta i stvorimo novu gospodarsku stvarnost. Hvala. Hvala lijepa gospođo predsjedateljica. Sada dajem riječ gospođi Armand jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, ne mislim da postoje prepreke kada se radi o zelenom planu Europske unije. Mislim da e, trgovačka društva na istoku Europe i tekako imaju što za reći kada se radi o zelenoj tranziciji u Europi. Činjenica jest da već imamo iskustvo poslovanja u različitim regijima, također možemo dati primjere vezane uz preobrazbu područja koja svoje aktivnosti temelje na iskupavanju iskopavanju i eksploataciji fosilnih goreva poput ugljena i prelazak na e, druge izvore energije. Također postoje i vrlo svijetli primjeri korištenja obnovljivih izvora energije. Naravno, 15 država članica na istoku Europe ipak još uvijek zaostaje za zapadnim dijelom Europske unije. Međutim, možemo stići ostatak Europe. Za to je potrebno imati odgovarajuće investicije, odgovarajuće projekte i realizirati ekološku tranziciju na pametan način kako ne bismo davali municije euroskepticima. Hvala. lijepa. E, sada je na redu zastupnik Ninisto. Na jednu minutu, izvolite. Mikrofon. Mikrofon. Molim da uključite mikrofon. Poštovana gospođo predsjednice, zeleni plan je najambiciozniji plan Europe već desetljećima. E, to mora biti tako jer postoje zeleni aktivisti, postoje mladi koji to zahtijevaju, ali isto tako čelnici u industrijskom sektoru i upravo zato Europa mora imati vodeću ulogu što se tiče kružnog gospodarstva i izvoza znanja i rasta. Međutim, to se neće dogoditi ukoliko ne pokažemo da smo sposobni ispuniti svoja obećanja, a postoji rizik što se tiče osiguranja financijskih eh, sredstava. 7,5 milijardi je na papiru, međutim ništa nije sigurno. A čak i kada se radi o ovim sredstvima moramo biti sigurni e, da se radi o dodatnim mjerama, ne o nečemu što bi se i onako napravilo. I što se tiče e IBA, moramo osigurati dodatni zamah u gospodarstvu, a ne samo financirati nešto što bi javni sektor i onako odradio. I zato moramo uvesti vrlo stroge uvjete što se tiče ukidanja fosilnog goriva goriva i pronaći e, dugoročno održiva rješenja koja neće biti samo privremene prirode. Sretno s tim. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Rejl. Minuta. E, zeleni plan e, je e, plan koji ima najmanju socijalnu dimenziju u povijesti Europe. Ukoliko netko vjeruje da možemo pružiti potporu razvoju strukture na ovaj način, onda ništa nismo naučili iz povijesti. Više uopće ne postoje ugljenokopi i Rudnici ugljena e, su izgubljeni i e, rursko područje iz kojeg ja dolazim e, postalo je najsiromašnije područje i najsiromašnija regija u Njemačkoj Ista je stvar sa e, područjima gdje su postojali rudnici ugljena u Belgiji i drugim zemljama. E, nestaje 100 tisuća radnih mjesta. To će biti katastrofa za razna područja. Pokretač njemačke industrije je automobilska industrija, a savjetnici e, njemačke vlade govore o tome da će se izgubiti 400 tisuća radnih mjesta. E, to će nas slomiti. Moramo stati na kraj ovom ludilu. Hvala. E, zahvaljujem. Na redu je zastupnik Tobišovski. Jedna minuta. Zielony ład mógł sprawnie zafunkcjonować i spełnić... Hvala vam. Zeleni e, sporazum je nešto što bi trebalo odgovoriti na naše potrebe, ali zanima me na što se to točno oslanja i zato upućujem ovo pitanje povjereniku. Hoće li Europska komisija konzultirati zemlje članice i ispitati koliko će im novca biti potrebno da bi mogli doista provesti ovu preobrazbu, naročito u kontekstu energetske sigurnosti. I još jedno pitanje, znate li koliko je vremena potrebno za preokrenuti tendencije unutar jednog gospodarstva koristeći nove tehnologije. Imamo podatke vezane za Poljsku. To je 2,6 do 4,3% BNP-a za razdoblje od 2020. do 2050. Govorimo ovdje o značajnim iznosima, o velikom povećanju u odnosu na evropski prosjek. Pa, prisjetimo se činjenice da mi imamo e, regiju, Šleziju, kojoj se, da, koja je dakle izuzetno rudarska oblast i tamo je svako radno mjesto važno. Da biste tamo stvorili uopće jedno radno mjesto, te potrebno je 250 tisuća eura. I to je podatak koji dolazi iz te regije i iz akademske zajednice. Mamy zgłoszenie w ramach niebieskiej karty. Czy pan poseł przyjmie pytanie? Imamo pitanje za vas, imate plavi karton. Izvolite. Hvala lijepa. Razumijeli uvaženi kolega postotak BDP-a koji će biti potreban e, za prilagodbu s obzirom na povećanje temperature i obveze temeljem Pariškog sporazuma. Hvala. Hvala vam. Zastupnik Tobiševski, imate 30 sekundi za odgovor. Ja nisam tu činjenicu doveo u pitanje. Rekao sam da je ova zadaća o borbi protiv klimatskih promjena jedna enormna zadaća i da bismo se s njom uhvatili u koštac potrebno imati odgovarajuće analize, moramo biti racionalni. Moramo uzeti u obzir osobe, radna mjesta. Htio bih da Europa ovdje ima vodeću ulogu. Ne bi bilo dovoljno reći samo imamo dobre ideje, imamo dobre planove. Hvala vam. Riječ ima zastupnik e, Guzmao. Obrigado, senhora presidente. Concordamos com as declarações da Comissão Europeia. Hvala lijepa. E, kao prvo osvrnuo bih se na izjavu komisije e, koja je govorila o tome da ova tranzicija mora biti pravedna i da moramo voditi računa o zelenim ciljevima. Međutim, to neće biti moguće ukoliko Zbog ostvarivanja jedne skupine ciljeva nećemo imati sredstva za ostvarivanje nekih drugih ciljeva. Ne možemo naprosto premjestati sredstva i izdvajanja i kontinuirano definirati nove prioritete, a na koncu sredstva završavaju u vojnom i obrambenom području. I ovdje ne možemo govoriti o stotinama milijardi. Mi još uopće ne znamo hoćemo li uspjeti prikupiti potrebna sredstva i ne znamo hoće li taj zeleni plan imati svoj socijalni aspekt. Mislim da to neće biti slučaj ukoliko u sklopu tranzicije isključimo koheziju i e, ona područja koja trpe posljedice klimatskih promjena. Hvala. Zastupnik Fernandez. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, e, Mislim da smo na pravom putu što se tiče ovog e, plana, financijskog plana za održivost, e, za održiva ulaganja, pravedni fond za tranziciju i socijalnu Europu. Parlament tvrdi da novi prioriteti zahtijevaju nova sredstva. Smatram da to svakako stoji. E, iznimno je važno osigurati dodatna sredstva za nove prioritete. Hoće li 7,5 milijardi biti dovoljno? E, to je nešto što parlament svakako još mora preispitati. A povrh toga, što se tiče aspekta komplementarnosti, to je iznimno važno. Mora postojati spojivo s kohezijskom politikom, međutim, e, ne smije se ovdje narušiti kohezijska politika pravedna tranzicija e, ne može se e, dovesti u pitanje i zanemariti s obzirom na socijalnu koheziju. I upravo zato pozivam na to da države članice sada definiraju svoje prioritete za ulaganja. Moraju definirati potrebe za ulaganja u pojedinim područjima i to sasvim konkretno jer u protivnom će se neke regije ponovno žaliti na Brisel i govoriti o tome da nisu dobile obećane isplate iz Brisela. Dakle, važno je da svaka regija i država članica odradi svoj posao. Riječ ima zastupnica Hvala. Tisuću milijardi za promjenu u Europi u idućih deset godina. To je važan cilj koji je komisija danas predstavila za Europu koja će do 2050. postići klimatsku neutralnost. To je zasigurno značajan iznos, ali ukoliko se želimo uhvatiti u koštac sa izazovima, moramo odrediti odgovarajuća sredstva za iduće programsko razdoblje. Imam neka pitanja za Europsku komisiju. Prije svega, evo, tu je fond, dakle, sa svojim sredstvima. Moramo se boriti protiv klimatske promjena, ali ne smijemo nikoga zapostaviti, naročito u sektorima gdje će doći do rekonverzije industrije. Održivost mora ići na ruku svima da bi bila ostvarena. Drugo, tu je pozivanje na investicijski plan i početak rasprave vezano uz izračun deficita u državama članicama. To vidim određen